Good afternoon, Dobar dan, kolege. Molim, sjednite na svoja mjesta e, i počet ćemo e, popodnevni dio sastanka odbora prva točka na dnevnom redu je e, nacrt rezolucije o e, kopu 23 u Bonu e, koja će e, biti održana u studenome ove godine. Prije nego što dam riječ našim kolegama kao predsjednica ovog odbora i predstavnica delegacije naše u Bonu htjela bih reći da je prije nekoliko godina najveći izazov bilo sklapanje e, nekakvog sporazuma kojeg smo dobili u Parizu, a sad e, se dogodila e, nova novi moment kada su e, SAD odbile e, zadržati i provoditi ono što su prethodno obećale. E, dakle, velika brzina ratifikacija Pariškog sporazuma je nešto što pozdravljamo, no trebamo nastaviti jednako odlučno da provodimo ono što smo odlučili e, čak i sada sa povlačenjem SAD-a moramo e, ispuniti nacionalne obveze e, kako bismo progurali ciljeve ovog sporazuma. Ono što možemo učiniti kao Europska unija jeste da se dogovorimo oko inovativnog zakonodavstva koje bi omogućilo provedbe zaključka iz e, sporazuma e, iz Pariza. Dakle, energetski i klimatski paket, e, zatim novi E, novi zakoni koji bi omogućili e, financiranje koje bi bilo više pogodovalo zaštiti klime, zatim e, klimatska diplomacija. Dakle, sve se su to točke koje smo naglasili u ovoj zajedničkom nacrtu u rezolucije. Sigurna sam da mnoge kolege mogu dati svoje primjedbe i što mi još kao institucija možemo donijeti na pregovore u Bon. A, dakle, sada bih dala riječ kolegama i izvjestiteljima. Prvo riječ ima gospodin Lize. Hvala. Gospodo predsjedavajuća, hvala svima koji su pomogli da sastavimo nacrtove rezolucije Mislim e, da je najvažniji zadatak e, ono što se dogodilo proteklih tjedana da unesemo u rezoluciju e, kad smo je sastavljali. Odluka predsjednika Trumpa još nije bila donesena. Mislim da Trumpova odluka nije toliko dramatična kao što je neki smatraju politički će biti zaista bitno da Europski parlament e, u ovoj rezoluciji da odgovor e, na ono što je rekao Donald Trump kao početnu točku ja bih naveo dokument koji je e, sastavio naš predsjednik kluba Manfred Weber i nešto toga rekao u, na plenarnoj sjednici. Sada je na Europi da e, preuzme e, obranu Pariškog sporazuma jer e, osigura budućnost i za okoliš i za našu industriju. To je izjava našeg predsjednika kluba i ja bih rado tu izjavu uključio u ovu rezoluciju i e, prvi zadatak sada e, jeste e, spasimo pare Moramo paziti da drugi partneri ne idu Trumpovim stopama, no moramo reći da paris Pariz, sporazum nije ugrožen i moramo e, se korak po korak paziti da ono što je odlučeno Pariškim sporazumom e, zaista odgovara ciljevima. Ja se bojim kao i prije i to, i to se još sad pojačalo sa Trumpovim potezima a to da ono što su države obećale u Parizu neće dovesti do cilja od 2 stupnja Celzijusa. Ja predlažem da eh, prilagodima eh, promjene prema 1,5 eh, stupanj Celzija i nećemo doći do dva stupnja. To je e, sa Trumpom sada otežano, no postoji mogućnost e, da okupimo ostale partnere i da kažemo šta svatko još može učiniti. Kod ETS-a e smo već otkazivanjem stvorili mogućnost da se cilj pogura malo više. Ja sam optimističan e, i da će SAD se brzo vratiti na pregovarački stol jer pritisak je već tu. 80% američkih državljana e, smatraju klimatsku promjenu e, problemom i smatraju da, da tu treba nešto učiniti tko zna koliko će dugo Trump će ostati predsjednikom SAD-a. Ne bi me iznenadilo da ne dođe do kraja mandata i moramo e, pripremiti dalje korake za suradnju sa Amerikancima. EPP smatra temu izvještanja ugljika bitnom E, zaštita klima je prilika za gospodarstvo, za otvaranje modernih radnih mjesta. No ima u nekim sektorima gdje problema ima. To su metaloška industrija, cementna industrija gdje sadašnja tehnika ne e, dopušta proizvodnju bez ispuštanja CO2 i kako pomoći tim sektorima i ljudima koji u njima rade i, inovacije moramo, moraju podupirati tako da one smanjuju ispuštanje CO2. Moramo zadržati tu industriju u Europi, ali moramo naći i rješenje za CO2. E, bitno je da se držimo ovoga što je rečeno o propisima za izmištanje ugljika postoje, dakle rizici u nekim sektorima, ne možemo ljude same prepustiti sebi i moramo im omogućiti da pronađu dugoročno rješenje. Radujem se suradnji kolegama i kolegicama, ali i suradnjom sa drugim e, odborima i e, trebamo e, također uzeti u obzir i e, stajalište odbora ITRA s kojim smo jako usko surađivali. Hvala lijepa što ste me saslušali i radujem se suradnji. Hvala gospodine Peter Lize. A sada dajem riječ u ime E, SND-a samom sebi. Ja sam suizvjestitelj u ovoj rezoluciji koja se tiče Kopa 23. U uvodnom e, izlaganju predsjednica je rekla, a Peter Lize ponovio da ova konferencija od 13. do 17. sudnog 2017. godine pod predsjedavanjem Fidžija će biti upisana u jedan vrlo komplicirani kontekst, jer nakon ove odluke predsjednika Trumpa da se povuče iz sporazuma, situacija je postala složenija. Kad vidimo reakcije, mislim da će to zapravo E, pojačati entuzijazam ostalih 192 postipnika sporazuma iz Pariza. Vidjeli smo da e, od e, same najave predsjednika e, Trumpa da su šefovi država e, i vlada i dalje e, naglašavali svoj angažman vezano uz smanjivanje globalnog zadopljenja ispod dva stupnjeva Celzijusa. Ono što je izuzetno važno je ta pariški sporazum je i dalje na snazi. S druge strane, izolacionizam eh, SAD-a će naravno na neki način eh, poremetiti eh, odnose na svjetskoj razini i ustanoviti nove saveze. No, ono što je važno je da imamo i novog lidera kako bi se učinkovito borili protiv klimatskih promjena. U tom smislu Europska unija mora se boriti e, oko za zajedničke stajalište. U našem tekstu imamo sedam prioriteta kako bismo napredovali u međunarodnim sporazumima vezano uz klimatske promjene. Prvo je, su inovativna financiranja za borbu protiv klimatskih provjera, isto tako za tonu ugljika ustanoviti minimalnu cijenu također. Drugi prioritet za Europsku uniju je ustanovljenje zbilja pravog kružnog gospodarstva te također dinamizacija e, korištenja u e, obnovljivih e, izvora. Treći prioritet su subvencije za energetski sektor koji će za obnovljive izvore koji će dovesti do potpunog ukidanja korištenja E, fosilnih goriva. Ono što je važno kao četvrti e, e, prioritet je da smanjimo emisije u različitim sektorima, posebno u poljoprivredi i drugim se industriji kako bismo postigli ciljeve 2030. godine. Peto, isto tako imamo i taj angažman 100 milijardi, plan za 100 milijardi godišnje kako i to do 2020. godine. Šesti prioritet je znači E, također e, u Africi i zemljama u razvoju razvijanje e, obnovljivih izvora energije u Africi imamo veliki potencijal koji u ovom trenutku nije iskorišten. Sedmi prioritet je utjecaj klimatskih promjena na migracije. Moramo to u svakom slučaju e, se boriti protiv takvog utjecaja i isto tako moramo priznati e, status klimatskih izbjeglica. prema UN-u imamo predviđanja manje od 250 milijuna izbjeglica koje će morati zapravo e, napustiti svoje domove zbog klimatskih promjena. Vidimo da u velikim, velikom broju afričkih e, zemalja i Magreba imamo sve više klimatskih izbjeglica. Imamo znači 40 tisuća osoba koje dolaze iz Nigerije. I u ovom trenutku, ja sam nedavno bio u Africi, do 27.6. imamo znači taj rok za podnošenje amandmarama. Moramo zbilja posebno paziti da ojačamo ovaj tekst kako bi uključili ove prioritete. Ja sam također i za mišljenje što se tiče provođenja Pariškog sporazuma u gradovima i regijama. I ono što bih ja željela da, želio da u ovoj rezoluciji imamo također i e, spomen direktne suradnje koje Europska unija treba ostvariti i sa regijama, federalnim državama, gradovama SAD-a. U našoj e, rezoluciji također trebamo e, navesti da će se e, provedba Pariškog sporazuma odviti bez Trumpa, ali ne i bez SAD-a. I čini nam se da sa ovih 30 e, federalnih država SAD-a, to je također i sa ovih, e, s ovim velikim gradovima, našli smo u njima e, sugovornika kako bismo i dalje provodili ove angažmane. Ono što je važno je da do 2000 e, isto tako ono što je važno da tih 30 federalnih e, država se obvežu za smanjivanje e, emisija ugljika do 2020. godine e, ako uspijemo znači ostvariti tu suradnju i taj angažman onda ćemo postići i prvu pobjedu e, nasuprot Donalda Trumpa a sada dajem riječ predstavniku GUEA. Merci beaucoup, presidente. La cuestión a nuestro entender sigue siendo con qué mandato político acudir. Hvala. Europska unija i politički mandat. Oui. Donc on va laisser euh, terminer puisque notre collègue a, démarré. Et euh, Madame Görling euh, nous en excusera et vous... Euh... Nastavit ću, oprostite, e, gospođo predsjedateljice. Oprostite. Dakle, pitanje je hoćemo nastaviti imati ovakav politički pristup u vezi rezolucije. Moje je, je mišljenje zapravo e, malo nisam sigurna što se može postići u vezi s Pariškim sporazumom. Ne znam možemo li zaustaviti e, globalno zatopljenje ispod kritičnih razina. Mislim da moramo uvoći uvesti pitanje klimatskih promjena na horizontalnoj e, e, razini, a ne samo za vrijeme pregovora. Dakle, kada govorimo bilo kakvom međunarodnom scenariju, moramo ovu klauzulu uključiti u interesu naših građana, to je važno radi financiranja, adaptabilnosti, znači e, podrška pravo, adaptabilnosti na, na terenu u svim oblicima transportna, te modifikacija taj sustava koji je već spomenut. Mislim da moramo ići puno dalje od uobičajene retorike koje čujemo na ovakvim e, sastancima na vrhu. Moramo se baviti e, sigurnosti hranom i pravima građana i e, naroda. Ono što imamo u ovom trenutku mm, je da je Donald Trump jasno rekao na početku svog mandata kada recimo pogledamo na izgradnju e, plinovoda kroz indijski teritorij, u ovom trenutku Europska unija mora biti snažnija i mora puno ambicioznije doživjeti svoj mandat. Hvala kolegi. A sada dajem riječ u ime kluba EKR-a e e, gospođi Hvala, gospođo predsjedatelju. Oprostite zbog konfuzije. Gospodin Duncan će napustiti parlament, pa ću ja preuzeti kao osoba u ime ekr u ovom dosjeu. Ambicija je dobra i želim se um, usredotočiti na hitnost i veličinu uh, ovog izazova treba prioritizirati ratifikaciju Pariškog sporazuma i e, implementaciju NDC-a moramo poboljšati kroz sektorske i adaptacijske politike i financiranje e, borbe protiv klimatskih, e, klimatskih promjena, naročito u svjetlu odluke Donalda Trumpa. Pozdravljam doprinose međunarodne avijacije i brodarstva. Puno ljudi na tome radi. To možda nije savršeno, ali idemo u pravom smjeru. No, imam neke dvojbe sa nacrtom, oko nacrta teksta. Što se tiče emisije, mi, mislim da bismo trebali ovo zabilježiti. Iako je 2018. ta godina nešto gdje ćemo moći ocijeniti napredak ambicija koja je prethodne godine 2020. i implementacije, ja upozoravam na, paragraf 7 koja se treba revidirati ciljeve za 2020. godine jer to bi trebalo promijeniti ciklus investicije. Za mene je prioritet za sljedeći summit o klimi da bude jasnoća, transparentnost i razumijevanje NDC-ova kako bismo olakšali procjenu E, našeg zajedničkog e, napora. Ako to ne budemo napravili dobro, onda dugoročno pariški e, sporazum neće imati uspjeha. Također, što se tiče divestiranja fosilskih goriva u paragrafu 13, ja bih željela da tu piše da trebamo e, e, se odreći goriva na temelju definicije fosilnih goriva i treba se referirati na neefikasno, a to je u skladu sa obvezama za e, G20. odjeljak 15, automatski mehanizam Evropske unije za financiranje, gdje Evropska unija treba E, odnijeti svoj dio je također e, problematično za moj klub. Ja priznajem da treba da treba e, povećati naš udio obzirom da se Amerika povlači predloženi mehanizam dovodi do široke debate o europskom proračunu. Također ne podržavam referencu na e, e, dodatnu adekvatnu podršku. Nema definicije što bi to trebalo uključivati, no u kontekstu e, ovoga mnoge zemlje u razvoju kažu da financiranje klime je dodatno od EU i to je problematično za mnoge države članice, uključuju moju jer su naše financijske obveze 0,7% eh, GNI eh, ciljeva. Na temelju prethodnih rezolucija kopa i ja mislim da će neki eh, amandmani doći od kolega koji će pomoći da se financira boru protiv klimatskih promjena. No, želim reći jasno da bilo koji FTT se mora primijeniti globalno zbog sudstva koje će e, se primjenjivati, odnosno jurisdikcije koje će se primjenjivati tamo gdje se takse ne plaćaju. Vidjet ćemo što će biti sa Brexitom, moramo nastaviti surađivati sa Ujedinjenom kraljevinom u e, akcijama za klimu, a naročito obaveze, e, domaće obaveze Ujedinjene kraljevine koje su veće nego obveze Evropske unije. 57% će se smaniti eh, emisija eh, stakleničkih plinova. To je obaveza eh, Ujedinjene kraljevine i sada uloga Sjedinjenih država Beđ, njih jer se to će umanjiti stabilnost i mogućnost da se do 2050. dosignu ciljevi, ali Također to je štetno na kratke e, staze jer se pariška arhitektura ne može financirati bez e, e, podrške Sjedinjenih država. što se to tiče na suradnju u tehnologiji da bi se održao momentum o kojem se dogovorilo u Parizu. Trebaju nam praktična rješenja da zapravo i to nam, takva rješenja nam treba vrzo, brzo. Hvala. Hvala gospođo Gerling na ovoj intervenciji. Sada dajem riječ Frank Marku Afronte u ime zelenih. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Nekoliko e, riječi jer ja mislim da je izvješće prilično kompletno, iako možda ne daje dovoljno pažnje hitnosti situacije. Čini se da izvješće znači dobar put za posljednje ciljeva Pariškog sporazuma, no to nije tako. Mi smo daleko od smanjenja od dva stupnja ili jednog i pol stupnja Moramo biti odlučni, moramo djelovati e, hitno. To treba dodati u izvješću. Točka šest gdje se govori opet da je važan korak naprijed staviti u pariški dogovor da se ima ravnoteža između e, emisija stvore ljudskom rukom iz e, stakleničkih plinova. to je fikcija u ovom trenutku jer nemamo tehnologiju da e, da pridobijemo CO2 toliko koliko je moguće i koliko bi trebalo. Nemamo takva sredstva na raspolaganju. Ako želimo postići ciljeve, na temelju toga jednostavno odlažemo to na e, dalju budućnost, a to će opet e, značiti veće troškove. Moramo čuti više o dekarbonizaciji, to je naš glavni prioritet. Ja se slažem sa kolegama da nam da trebamo dodati točku koja se tiče Sjedinjenih država, to je nešto što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana, ali to moramo napraviti i reći da smo zadovoljni da ne samo da nije bilo e, domino efekta, već da je to osnažilo e, volju e, strana u sporazumu da slijede put koji su zacrtale i također moramo uputiti na sve veću ulogu Europske unije i Kine koje će premostiti procip koji je ostavila Sjedina država, država ili barem njezin predsjednik Donald Trump. Dodao bih nešto što zaboravljamo. Pariški sporazum jedino spominje mehanizme gubitka i štete usputno a, i kaže da će se o tome razgovarati kasnije. COP22 e, to nije postavio kao pitanje, to se neće ni kao prioritet iz COP-a 2030. Ali to je važan mehanizam jer smo čuli puno o onima koji bježe od promjena klime, o malim pacifičkim otocima, otocima gdje će ljudi ustalo ostati bez svojih domova. I stoga nam treba nekakva jamsta. Ja pretpostavljam da bez jednog država to će biti čak i složenije ali to je nešto što ne možemo jednostavno ostaviti po strani, u zraku. To se mora spomenuti u, eh, na kolpu 2030 u Bonu. Hvala. Hvala, gospodine Fronte, na vašoj intervenciji, a sada dajem riječ gospodinu Pedičiniju u ime EFDD-a. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Mi bismo zamolili komisiju da nam kažu koje, kako mi se djelovati, kako bi bili sigurni da Bonska konferencija o klimi napreduje u e, odnosu na Pariški sporazum prije 2018. Također smo govorili o ublažavanju i kako dobiti više financiranja, kako imati, dobiti više fondova da dosegnemo cilj od milijardi dolara godišnje prije 2020. Ali imam drugo pitanje, ne za komisiju, već za države članice. Mi se moramo pitati što države članice e, rade kako bi postigle e, ovaj napredak o kojem govorimo. Također se slažemo sa činjenicom da moramo dodati jednu točku o Sjedinim državama, no ne bih želio da činjenica što se Sjedinje države povlače iz Pariškog sporazuma da one postanu nekakvo žrtvarojanje e, iza kojeg se krijemo. Vrlo je lako, naravno, proglasiti Trumpa e, neprijateljem i, glavnim uzrokom e, što se ne bori protiv klimatskih promjena. No, puno ljudi u EU tvrdi da je, su za borbu protiv klimatskih promjena, ali istovremeno rade u naftnoj industriji i ne uspijevaju popraviti godine e, štete koje su načinili prirodi. To su samo riječi, prazne riječi. Mnoge vlade u Europskoj uniji e, se zapravo kriju između kritike e, i za kritike protiv Trumpa i tako izbjegavaju svoje odgovornosti. Vi, predsjedatelju, i mi kao klub se slažemo za subvencije nefosilnih goriva. No, e, predstavnici vlada koje isto kažu, paradoksalno, ali u stvari djeluju potpuno drugačije. Na primjer, u Italiji 80 milijuna eura je se investiralo u zelene fondove, ali istovremeno oni troše 14 milijardi eura izravnim i neizravnim subvencijama fosilnih goriva. Znači moramo prvenstveno poraditi na našim vlastitim kosturima, ormarima u Europskoj uniji. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Mirej eh, Dornano u ime NF-a. Hvala. Slažem se s idejom eh, da su klimatske promjene jedan od najvećih izazova za čovječanstvo. Žalim da ovdje govorimo samo o eh, pridruživanju Europske unije e, ugovoru iz Pariza. Ovdje govorimo o konkretnim angažmanima na međunarodnoj razini i u tom smislu moramo pronaći i druge izvore financiranja djelovanja na području klimatskih promjena. U tom smislu e, su SAD ideje, bez obzira što su e, naznačile da žele izaći iz e, ugovora e, iz Pariza i dalje su dio tog sporazuma. Ova rezolucija želi u svakom slučaju ima dobre namjere, ali s druge strane kad govorimo o nadležnostima država članica, dovodi ih u pitanje. A kad govorimo o IKO-u i e, Međunarodnoj e, organizaciji za pomorstvo, moramo uzeti u obzir ono što se događa i u tim forumima. isto tako govorimo i o e, tome da države moraju moći sudjelovati u takvim organizacijama, a ne smijemo u tom smislu dovoditi u pitanje nadležnosti država država članica. Bez obzira što e, određena rješenja se trebaju provesti u državama e, u razvoju, ali u svakom slučaju moramo imati evaluacije na razini država. E, više milijardi u okviru akcije o klimi Francuska doprinosi, moramo to uzeti u obzir, a ti doprinosi moraju biti predmet svakodnevne i vrlo čvrste kontrole. Hvala. Euh, Hvala na ovome. A sada dajem riječ e, članovima odbora koji su se javili za riječ. Gospodin Bakso, imate riječ. E, szeretném leszögezni, hogy egyetértek azzal, Hvala. I rekao bih da se slaže da EU i zemlje članice obveze, drže se preuzetih obveza iz Pariškog e, sporazuma, no e, ne slažem se da trebamo bagatelizirati izlazak e, SAD-a. Radi se o drugom najvećem zagađivaču na svijetu koji se ne drži preuzetih obveza, a cilj da se smanji eh, porast temperature od 2 stupnja ćemo teže ostvariti. Prije konferencije u Parizu i pokazalo se e, da je EU ambiciozna i da smo predvodnici, no neki su rekli e, da ćemo postići ciljeve samo onda kada i najveći onečešćivač prihvati obveze i nakon tog sastanka činilo se e, da je to bio povijesni trenutak kada su preuzete pravne obveze. Bio sam kod kod povjerenika Kanjetea i pitao sam ga kako e, će e, Obama održati obveze nakon e, izbora. Ja sam vjerovao da ćemo dobiti novog predsjednika i nakon stupanja na snagu Pariškog sporazuma ove obveze će biti obvezujuće za SAD i Pariški sporazum e, mora se ispoštovati. No čini se da u Parizu e, nisu ipak preuzeli e, obvezne obveze koje zaista žele ispoštovati. Zatim još dvije stvari. Do 27. Eh, možemo uložiti amandmane. SAD se uopće ne spominje, no pod točkom 4 eh, kaže se da globalno razumijevanje i sporazum da se provedu promjene eh, to raduje s političkim promjenama većina e, zemalja član potpisnica drži se svojih preuzetih obveza. Do 27. možemo e, uložiti amandmane i molio bih sve da e, formulirane misli aktualiziraju i da se zabilježi to da je SAD u međuvremenu istupila iz sporazuma i da vidimo i jesu li ciljevi još e, ostvarivi. Hvala. Hvala na e, vašim intervencijama. Sada dajem riječ predstavniku e, Europske komisije, gospođi Padra. Izvolite. Hvala predsjedatelji. Dobar dan časni zastupnici. Jako dobro što sam ovdje i da vidimo kako vi razmišljate nakon nedavnih događaja na, koji uključuju i objavu Donalda Trumpa da se američka administracija želi povući iz Pariškog sporazuma. Naravno, to je najava namjere u ovom trenutku Sjedinjene države i dalje su strana u konvenciji i Pariškom sporazumu. Nacrt rezolucije kao što ste ga predložili je uravnotežen i sveobuhvatni pregled prioriteta koji govori o onome što se može postići do COP 2030 i mnogih aktivnostima država članicama koje će biti vrlo važne kako idemo u implementaciju Pariškog sporazuma. Ono što možemo vidjeti već sada to su međunarodne reakcije na, na objavu Trumpove administracije suprotno onome e, čega smo se bojili, a to je domino efekt, odnosno da će države slijediti taj primjer, ta objava je zapravo galvanizirala e, ljude da postignu ciljeve Pariškog sporazuma, a to uključuje i dionice u Sjedinim državama. Gradonačelnici, gradovi, tvornice su se udružile kako bi obnovile svoje obećanje i da će i kažu da će sa svoje strane učiniti sve da se ciljevi po, postignu. Prošlog tjedna plenarna sjednica je bila dobra prilika da se pokaže kako parlament eh, eh, vidi eh, pariške obaveze od 40% ciljeva, zato je i, okvir koji je potreban za implementaciju tog cilja. To je, vrlo, to je najveći prioritet jer puna država članica je e, rekla da će dijalog sljedeće godine biti prilika da se, vidi kakav je napredak u implementaciji dosizana ciljeva, koje mehanizme, koje politike i koje mjere su e, na dijelu. Što se tiče e, kopa 2030, e, to neće biti e, revolucionaran kop. Ono što možemo reći je da ćemo govoriti o napretku plana rada po Pariškom svirozumu. Također moramo stabilizirati očekivanja što se tiče dijaloga specifikacije još uvijek nisu dogovorene. Ono što je vrlo važno, moramo održati ravnotežu između aspekta oblažavanja i ospakata koja se e, koje se tiču globalne e, solidarnosti, a to je financiranje tehnologije, transfera tehnologije, izgradnja kapaciteta, adaptacija i tako dalje. Ali vrlo je važno da obećanja običanja ostaje univerzalna. osim e, ugovorenih stvari koje se mogu postići usredotočimo se na agendu za globalnu klimatsku djelovanju koja se sada pove, e, pojačala jer dionici svi moraju zajedno raditi da bi postigli viziju Pariza i da bi održali ovaj tempo. Pozdravljam eh, neku vrstu priznavanja, priznavanja i ažuriranja eh, stvari u smislu eh, američke najave. Vi znate da je vijeće E, u ponedjeljak za e, inozemne poslove e, da je usvojilo zaključak kojim kaže da žali odluku Trumpove administracije da je ponovilo da je i Evropska unija i dalje se obveze da će postići svoje EDC-ove nego da će E, učiniti e, sve da pojača svoju suradnju sa nacionalnim partnerima i da pojača vanjsku e, diplomaciju. I to je ono što komisija želi napraviti. Moj povjernik se dogovorio sa kanadskim ministrom i ministrom Kine da će biti domaćinima sastanka koji će domaćini biti tri e, ministra u jesen negdje u Kanadi u Ato i da će to biti nastavak e, opće e, generalne skupštine ove godine i da će to napraviti da održe tempo rada na klimatskim sporazumu. Tu će sudjelovati ne samo glavne ekonomije G20, već afričke države, i druge napredne zemlje. Dakle, učinit ćemo sve što je u našoj moći da održimo tempo i jako nam je drago da vidimo znakove kod svih naših partnera da žele učiniti isto. Ja mislim da je vrlo korisno e, e, pribilježiti da je Trumpova administracija e, ne čini sve naše partnere jer imamo i druge guverner Brom e, e, iz Kalifornije će također biti domaćin e, konferencije o klimatskim promjenima 2018. Ali to je samo jedan od partnera. To s time ću zaključiti. Hvala vam za riječ. Hvala vam istinu na ovoj intervenciji u ime Europske komisije. Mi ćemo u svakom slučaju imati priliku se susretati posebno prilikom e, konferencije COP23 u Bonu. Za vašu konferenciju evo imamo sljedeći dnevni red, podnošanje e, amandmana je znači 27.6. u 11 sati, e, 30.8. imat ćemo analizu amandmana i glasanje u Enviju, a e, imamo glasanje u e, listopadu e, na plenarnoj sjednici, jedan na plenarnoj sjednici. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razvojna gledešta s komisijom o povezivanju sustava eu za trgovanje emisijskim jedinicama sa Švicarskom. I sada dajem riječ predstavnici Europske komisije. Gospođa Grac. Da, hvala. Gospodine predsjedniče, dobar dan svima. Hvala što ste nam dali ovu mogućnost da razmijenimo gledišta vezano uz ovo pitanje, a sada ću preći na engleski ako mi e, dopuštate. Jako mi je drago da imamo tu priliku da razgovaramo ovdje o povezivanju sustava EU-a za trgovanje misijskim jedinicama sa Švicarskom. Isto tako važno je da vidimo kako se razvija situacija što se tiče i općih e, odnosa između Europske unije i Švicarske. Prvo, postavljam vam pitanje, postavljamo si pitanje i odgovaramo odmah na to zašto smo počeli sa ovim e, procesom. Kao što znate da ETS je učinkovit i troškovno učinkoviti si taj sustav funkcionira i to smo potvrdili u EU. A sada radimo na sljedećoj reviziji kako bismo bili opremljeni do 2030. godine. Možemo reći da Europska unija ima iskustvo u osmišljavanju ETS-a i možemo reći da je to najveći svjetski sustav trgovanja e, emisijskim jedinicama. Ali ono što je izuzetno važno je da Europska unija želi također podržati razvoj i provedbe dobro funkcionirajućih e, tržišta ugljika na međunarodnoj razini i želimo također potaknuti stvaranje takvih sustava u eh, partnerima u partnerskim eh, državama. Želimo u svakom slučaju povećati mogućnosti i stvoriti ista pravila za sve. To je dugoročni politički cilj i to eh, dijelimo sa međunarodnom zajednicom to je zbilja učinkovit način da e, se e, da doprinesemo e, angažmanima i u okviru pariškog sporazuma. imamo isto tako članak 23 u okviru direktive ETS-a i tu pružamo mogućnost da se ETS spoji sa drugim e, sustavima za trgovanje e, emisijskim jedinicama. Ja bih vas željela podsjetiti da EU ETS se također primjenjuje za Norvešku, Islandin, e, Linhenštaj. Švicarska je dio EFT, ETS, EU ETS se ne primjenjuje za tu državu, ali Švicarska je razvila sama svoj sustav trgovanja emisijama koji je proveden i stupio na snagu 2008. godine. I e, u odnosu na tržište EU-a, naravno to je manje tržište, a e, njihovaj ovaj, E, energetski mikse prije svega se osniva na nuklearnoj energiji. Imamo znači e, svote koje nisu usporedive. No kad pogledamo ključne elemente funkcioniranja sustava u Švecarskoj, onda to e, također odgovara e, sustavi, sustavu u e, EU ETS-a. Imamo znači pokrivenost različitih sektora, imamo neke obvezujuće odredbe, imamo također i nadzor i tako dalje. Ima jedna razlika, a radi se o zrakoplovstvu, a time smo se pozabavili u ovom sporazumu. Zbog e, toga Švicarska je bila kandidat da počnemo pregovore o povezivanju, a isto tako radi se o europskoj državi s kojom imamo zbilja uske gospodarske veze i sve to je uzeto u obzir kad smo govorili o povezivanju naših sustava. Nakon e, prijedloga komisije vijeće je u e, prosincu 2010. godine usvojilo odluku kojom e, daje ovlasti komisiji da počne pregovore sa Švicarskom. To se i dogodilo tijekom određenog broja godina, a to je bio dio cijelog pageta pregovora sa Švicarskom. Što se tiče pokrivenosti, rekla sam da je jedna od razlika povezana sa e, zrakoplovstvom, to je e, sektor koji je također odgovoran za e, određeni broj emisija u Švicarskoj, a znači rješavanje tog problema je bio preduvjet i uključenje tog sektora je bio preduvjet da počne povezivanje, to je e, prihvaćeno. Nakon što smo postigli politički sporazum, počeli smo s radom i mislimo da je to veliko postignuće. Kao i EU ETS, ETS u Švicarskoj je znači revidiran u svjetlu 2030. godine i mi e, pazimo na tome, na o tome da imamo u potpunosti usklađenost e, do razdoblja do 2030. sa našim e, sustavom trgovanja emisijama. Naravno, mi ćemo e, to i uskladiti sa njihovom budućom revizijom. Što se tiče samog sadržaja i općenito, kao što možete vidjeti iz e, ovog e, sporazuma, možemo reći da su pregovori počivali na osnovnim načelima, kriterijima kako bismo u svakom slučaju osigurali da možemo uspoređivati dva sustava te također imamo i e, znači vrlo čvrstu e, šemu usklađivanja. To se može vidjeti iz priloga. Što se tiče pregovora o povezivanju, oni su e, na marginama e, Kopa 21 završani e, krajem 2015. godine. Nakon toga smo imali e, proces e, formalizacije, ali to se tada nije moglo dogoditi jer mi smo, e, sve je to bilo dio šireg paketa, općeg paketa pregovora sa Švicarskom i u tom smislu je sve obustavljeno. No, nakon nedavne nedavnog razvoja situacije u Švicarskoj, imali smo ponovnu procjenu komisije i mi smo odlučili da zapravo ovaj dio povezivanja dva sustava odvojimo od drugih pregovora kako bismo mogli početi sa daljim koracima. To se u ovom trenutku događa, na tome komisija radi, znači da prijedlog za odluku o postavljanju potpisivanju, te također radimo na e, zaključcima. Nakon toga ćemo moći predati instrumente za ratifikaciju, nakon toga će sporazum moći stupiti na snagu i to u trenutku kad se postigne e, sporazum s vijećem i kada e, parlament to potvrdi. Prije nego što se to i dogodi, treba vam reći da ćemo morati obaviti i vrlo tehnički dio posla. Obje strane su spremne da se taj posao obavi, posebno što se tiče povezivanja sustava, a posebno na području registara. Jako je e, važno da znači e, budemo sigurni da će sustav trgovanja emisijama u Švicarskoj pokrivati i plovstvo. Moram reći da je to prvi ovakav sporazum o povezivanju EU ETS-a i druge, nekog drugog sustava. To je izuzetno važno, znači za europski sustav trgovanja emisijama. Isto tako, mislim da je to važan signal za ostatak svijeta, signal za djelovanje, za politički angažman sa strane EU-a. To povezuje e, ovu temu sa našom prethodnom raspravom, znači da moramo djelovati na međunarodnoj razini. Evo ovim bih i zaključila. Hvala. Merci beaucoup, madame Hvala, gospođa Graf, Laurence Graf. A sada dajem riječ gospođi Dali koja se javila za riječ. Hvala predsjedatelju, hvala gospođi Igraf iz komisije što nam je ovo rekla. Željela bih e, reći nešto o zadnjoj izjavi koju smo čuli, jer ja vjerujem da povezivanjem sa, povezivanje sa Švicarskom je vrlo važan korak, ne samo što je to prvi formalni proces e, za povezivanje e, nečega što je izvan e, jurisdikcije Europske unije, ali to govori o mogućnostima u budućnosti da se poveže sa drugim državama, ne samo izvan Europske unije, već također e, i izvan Europe. Brojne su koristi od toga po meni, <clears throat> jer ja sam pogledala kako e, ja to vidim kao na e, mogućnost da se stabiliziraju cijene i to će sigurno poboljšati e, sigurnost za investitore jer e, promjene cijena u jednom sustavu će biti podržene većim tržištem. Što se tiče ovoga koraka, on je za mene prvi korak prema međunarodnoj suradnji kao i obavezi na dugoročnu politiku klime koja može dovesti do globalnog vodstva. Naravno, bit će i rizika koji će biti povezani sa ovim. Prema tome, željela bih od komisije malo bolje čuti i razumjeti koje korake su poduzeli da se odupru takvim rizicima. Naročito bih se dotakla u dvojbi koje imamo. Prvo je pitanje da povezivanje može imati implikacije na distribuciju jer niže e, cijene u jednom e, području mogu zakovati na smanjenje cijena u drugom, što znači da će cijene biti volatilne. I treće je e, da li postoje protumjere kojima ćemo se pobrinuti da to povezivanje neće biti na uštrb za, politika za smanjenje ugljika roka. Nadamo se da ćemo doći do rezultata e, koje smo zamislili na koje ciljemo. Hvala, a sada e, gospođa Ronskav. Izvolite. Hvala. Prvo, hvala na riječima podrške i pozdravljam što se slažete sa načelom povezivanja, to je naravno e, znak e, vodstva, a to je ono što smo imali na umu. Želim vas sve podsjetiti jer neka pitanja koja ste e, s pravom e, postavili kao moguće rizike zaista e, su e, vrijedni, općenito govoreći kada govorimo o povezivanju u ovome e, slučaju, vjerujemo da su rizici vrlo mali zbog veličine tržišta u Švicarskoj i, i razlika u cijenama. Iako to imamo na umu, ne vidimo zapravo da su rizici e, jako vjerojatni ili uopće da će se e, pokazati kao mogućima. Također postoje mehanizmi u sustavu koje će nam omogućiti da poduzimo mjere ukoliko vidimo da se događa nekakav rizik, što zaista po nama nije vjerojatno. Dakle, sporazum se spominje različite mogućnosti da se e, suspendira o sporazumu o povezivanju u različitim situacijama, no što se tiče implikacija na, distribuciju ili e, e, volatilnosti cijena, tu ne vidimo da bi trebalo doći do bilo kakvog rizika ili poremećaja. Hvala, hvala lijepo. Javlja se još netko? Ne? U tom slučaju možemo ići na našu sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa komisijom o implementaciji direktive za otpadna vozila za razdoblje 2008. do 2011. i 2011. do 2014. Počet ću tako što ću dati riječ gospodinu Lagedofu iz komisije. On će nam taj, tu temu uvesti. Izvolite, imati riječ, gospodine. Hvala, predsjedateljice, hvala na prigodi da predstavim ovo implementacijsko izvješće o direktivi o otpadnim vozilima koje pokriva transpoziciju i implementaciju na teru na terenu ove direktive za razdoblje 2008. do 2014. godine, znači šestogodišnje razdoblje što se tiče transpozicije direktive u nacionalna zakonodavstva i za stvarnu implementaciju hvala na terenu. Mi smo koristili različite izvore da sastavimo ovo izvješće koje se temelji na informacijama koje smo dobili od država članica kao odgovore na uputnika, ali smo koristili druge eh, eh, izvore eh, naročito Rifit o ovoj e, direktivi, direktive iz 2014. koja se bavila e, učinkovitošću, djelovotvornošću, dodatnom e, vrednošću ove i drugih direktiva. Da vam samo prvo kažem nešto o glavnim odredbama direktive. Radi se o sprječavanju E, otpada, naročito opasnog otpada, boljem dizajnu vozila, promoviranju e, recikliranje materijala i korištenje recikliranih materijala u, u, e, proizvodnji vozila. Zatim željeli smo da otpadni automobili budu sakupljeni na ovlaštenim mjestima, te smo željeli da se E, otpadna vozila što god više moguće e, oporabljuju ili recikliraju i u nekim e, slučajevima koristimo oporabu i recikliranje u 95% posto odnosno 85% slučajeva otpadnog e, otpadna vozila se moraju ili reciklirati ili oporabiti ili ponovno koristiti. Što se tiče prenošenja direktive u nacionalno zakonodavstvo, to je stara direktiva koja je iz 2000. godine imali smo neka kršenja e, obveze gdje države članice nisu dobro prenijele direktivu. Do sada su ta kršenja e, riješena. U nekim slučajevima smo morali ići na sud pravde, ali sve, e, svi tranzicijski problemi su riješeni i što se tiče prenešenja direktive nacionalnog e, zakonodavstva, mislim da problemi koje smo imali na početku su sada svi riješeni. Što se tiče implementacije na terenu i primjene odredbe ove direktive, izvješće pokazuje da je to općenito dobro, da je općenito implementacija dobra, da je praksa dobra u državama članicama, na primjer vrlo vrlo e, gust, e, gusta mreža e, tretmana sa otprilike 30 tisuća ovlaštenih mjesta za skladištenje otpadnih vozila, zatim tehnologija kojom se posiže visoka stopa recikliranja i oporabe. U isto vrijeme a to e, se vidi na kraju izvješća. Postoje i dalje izazovi i najveći od tih izazova kojima se još uvijek suočavamo je to da postoji ono što zovemo značajnim brojem otpadnih e, vozila za koje ne znamo gdje se nalaze, odnosno vozila su e, nisu registrirana ali nisu završala na zakonskim mjestima za tretman ili recikliranje što znači da su se možda nezakonito izvezla ili odložila negdje gdje ne treba. Veliki broj vozila otpadnih koja se ne tretiraju na ovlaštenim mjestima ili se izvoze izvan Europske unije na nezakonit način i to je još uvijek e, glavna e, izvor zabrinutosti jer izvješće e, opisuje napore i na nacionalnim razinama i na razini Europske komisije da se taj problem riješi. Radimo na jednoj studiji koja će sažeti sve ranije studije i do, postaće dostupna u kolovozu. i Na temelju te studije nadamo se da ćemo identificirati daljnje mjere koje se mogu poduzeti ili izgraditi, nadograditi mjere koje su već poduzele države članice kako bi se riješilo e, pitanje e, vozila koja jednostavno nestanu pošto postanu e, otpadna vozila. Eto, sada ću završiti i vrlo rado ću odgovoriti na vaše pitanje. Hvala lijepa. Pozivam kolege da se jave za riječ. Gospođa Dali. Hvala predsjedavajuća. Hvala komisiji jer e, ovo o čemu govorite posebice e, danas e, uzimajući u obzir sve veću potrebu za vozilima globalno je vitalno ne samo za naše gospodarstvo već i za naš okoliš. I e, smatram da je to toliko bitno jer e, potiče inovativna istraživanja za, zamjenu opasnih tvari i e, zaštiću se okoliš moramo govoriti o izazovima koji treba spomenuti. E, imam 3,5 milijuna do 4 milijuna automobila godišnje e, koje e, su ilegalno mm, oporabljeni i onda ne znamo gdje završavaju kao ilegalni izvor izvoz oporabljenih vozila. vozila. Još se nije uspjelo ući u trag u ovim e, nestalim automobilima i vjerujem e, da takvi nestali automobili e, su velika prijetnja i treba poduzeti strože mjere. Htjela bih znati kako komisija kani se suočiti s ovim problemom i hoće li e, koordinirati e, praćenje na razini europskih zemalja članica te e, kako će se i dalje još više poticati oporaba starih vozila E, da li se ova direktiva e, priprema za budućnost posebice s obzirom na oporabu električnih automobila? E, jer još je nejasno tko će i kako oporabiti baterije iz elektroničkih električnih automobila. Da li će to učiniti kompanije koje su ih proizvele ili vlasnici? Hvala. Hvala, bit ću kratak. Komisija ocjenjuje pozitivnu provedbu ove direktive, ali kaže da 3,5 milijuna do 4 milijuna vozila godišnje ostaju nepoznata, odnosno ne zna se kako se uporabljuju. Nije ih moguće slijediti. To je upravo što je kolegica spomenula utjecaj na okoliš mora se uzeti u obzir. Radi se o ilegalnoj oporabi vozila, ali i o e, mogućoj e, uporabi njihovih sastavnih dijelova. I to je vrlo opasno za okoliš. Iz stoga pitanje komisiji e, znali koje mjere se ovdje možda mogu poduzeti. I htio bih dodati da postoji e, novi, mnogo, novih vozila i posebice e, iz raznih razloga se ne rabe i ne dolaze na tržište. I e, nestaju iako su nova i trebamo promisliti koje mogućnosti možemo stvoriti kako bi smo ih uporabili jer su još funkcioniraju. Hvala. Imali još pitanja? Odgovor. Gospodine Langedorf, hvala predsjedavajuća. Ispravno ste e, naveli pitanje i to su izazovi koje su spomenuti u izvješću e, tijekom proteklih godina u raspravama sa zemljama članicama uvijek eh, je to bilo visoko na eh, listi prioriteta i mnogo je eh, primjera mjera koje su zemlje članice same poduzele. Jedan od problema je ilegalno porabište vozila i zemlje članice su strogo djelovala protiv takvih e, pogona za ilegalnu oporabu vozila. recimo u Velikoj Britaniji e, nacionalna kampanja za protiv ilegalne oporabe vozile. To je jedan od načina kako bi se uhvatilo u koštac s ovim problemom. Dakle, jedna bitna dimenzija. Druga dimenzija je e, ilegalni izvoz otpada. Ovdje postoji problem razlikovanja između e, vozila koje još nije otpad i vozila koje je otpad kako bismo carini pomogli da donese procjenu da iz, e, izdali smo smjernice koje im pomažu u radu i e, prije tri godine smo e, promijenili uredbu o, špediciji kako bismo dali zemljama članicama veće ovlasti kako bi carina i carinski dužnosti kako bi mogli tijekom rada obraditi e, ovaj nelegalni izvoz e, vozila. E, istodobno mi provodimo studiju i nadamo se da ćemo je dovršiti nakon ljeta, a ta studija će okupiti najbolje primjere iz prakse zemalja članica i vidjeti što se još može poduzeti na nacionalnoj razini ili na općenito europskoj razini kako bi se riješio ovaj značajan problem e, vozila koja nedostaju. Rekao bih da se možemo vratiti i e, raspraviti e, o izhodu studije i možemo ga prenijeti zemljama članicama i to e, možemo onda rješavati na nacionalnoj razini. Što se tiče pitanja o tome treba li e, direktivu revidirati s obzirom na napredak tehnologije kod električnih automobila i njihovih baterija. To je nešto što ćemo morati e, raspraviti u prijedlogu o otpadu gdje je parlament tražio da i revidiramo e, direktivu o otpadnim vozilima to je već na dnevnom redu. E, Direktiva je stara iz e, godine 2000. je e, i razumno je da u nekom trenutku bude revidirana. Mi kao komisije nismo rekli kada će to biti, no brojna su pitanja koja možemo mm, pregledati tijekom revidiranja, uključujući ovo koje ste vi napomenuli. E, sada se e, bavimo direktivom baterijama i ona će biti revidirana u iduće dvije godine i možda će neka pitanja vezana za baterije biti revidirana u sklopu te direktive. A sada što se tiče novih vozila, nisam posve siguran što e, je pitanje, ali koliko shvaćam, bilo je razmjene e-mailova e, između vašeg asistenta o ovom pitanju. Nova vozila mogu postati otpad recimo testna vozila, ali nisam e, posve sigurno na što se referirate. E, e, nisam bio jasan. Radi se o vozilima koje ne dolaze na tržište iz gospodarskih e, razloga, recimo vas su bili preskupi ili se htjelo održati visoku cijenu modela. To je značajan broj i vozile treba ih uzeti u obzir. Možda e, vam kasnije dostaviti nešto, nešto konkretnije informacije. Ovdje nema sljedivosti, ne zna se gdje završavaju ta vozila. Možda se e, oporabljaju kao otpad ili su se tretiraju kao rabljena vozila. Čini mi se da je to primjer vozila E, kojima nije poznato mjesto. Vozila koja e, su nova, ali nestaju i nisu na radaru i potpadaju u kategoriju vozila nepoznatog e, boravišta, no to nije isto jer mi govorimo o mnogo starim vozilima. Dakle, 3,5 milijuna do 4 milijuna vozila su zapravo stara vozila, a vi govorite o posle drugoj kategoriji. No, a ako imate daljnjih informacija o specifičnom problema, e, e, pošaljite mi, ja sam vidio samo kratku prepisku između vašeg asistenta i jednog od mojih kolega. Možda uz malo više pozadinskih informacija bismo rado se pozabavili tim problemom. Hvala lijepa na vašem doprinosu. Završavamo s tom točkom. A zaključujemo i današnji sastanak sutra. Nastavljamo u 9 sati ujutro sa glasovanjem. Hvala lijepa. Ugodnu večer.